małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy dać... To... Dame i gospodo, evo, možda malo kasnimo. Moramo e, ostaviti nešto vremena povjereniku jer je imao dosta dug dan, pa eto, samo malo da se oporavi od toga. I da može onda u potpunosti uživati u cijeloj ovoj atmosferi. Ako nemate nikakvih komentara na dnevni red, onda ovaj dnevni red može biti usvojen. Ovaj sastanak se prenosi putem interneta i u skladu s našim postupkom, redovnim postupkom, možemo usvojiti i zapisnik od 6.11. A sada predlažem da izravno pređemo na e, temu koja nas je okupila ovdje. E, povjerenik Hogan će nam predstaviti najnoviju komunikaciju komisije o ovoj komunikaciji smo već dugo govorili i očekivali smo objavu komunikacije za danas, 29.11. Znamo da je komunikaciji prethodila e, cijela procedura, uključujući javno savjetovanje kao i e, saslušanja. A sve to je dovelo do očekivanja, naročito očekivanja od strane poljoprivrednika ali također i od strane europskih e, potrošača. Ovo je pitanje koje se tiče e, milijune ljudi, 66 milijuna poljoprivrednika u Europskoj uniji. Kao što znate, ova komunikacija je usvojena danas, usvojio ju je kolegi povjerenika. Neću sada detaljno govoriti o svim vremenskim rokovima, ali samo ću naglasiti da ćemo, na, da nakon, da ćemo nakon izlaganja povjerenika dati najprije riječ koordinatorima. Nakon toga će povjerenik odgovoriti na pitanja koja su postavili koordinatori, a poslije toga će i drugi zastupnici imati priliku uzeti riječ. Nemamo mnogo vremena na raspolaganju, pa evo predlažem da odmah počnemo. Gospodine povjereniče, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, veliko zadovoljstvo mi je biti ovdje večeras sa vama imati priliku predstaviti ovom domu e, komunikaciju o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koju je Europska komisija usvojila nešto ranije danas. E, Ova komunikacija će biti predstavljena na Vijeću za poljoprivredu u 12. mjesecu. E, ja znam da su mnogi od vas prisustovali raznoraznim reformama ZPP-a od 2013. godine i možda će reći da su sve ovo jedne te iste stvari, no ovo je sada akcijski plan za ZPP nakon 2020. godine koji se može smatrati možda prije evolucijom nego revolucijom, ali ipak se radi o značajnim i važnim e, izmjenama koje ćemo e, predložiti kako bismo pomogli i našim poljoprivrednicima, a istovremeno i cijelom cijelom društvu. Kada sam prvi put bio na ovom odboru u listopadu 2014. godine, dosta vremena smo proveli govoreći o pojednostavljenju. Od tada imamo već tri godine iskustva provedbe politike i mislim da sada bolje razumijemo složenost ovog područja, znamo što funkcionira, a koje stvari ne funkcioniraju. Za vrijeme ove tri godine e, suočili smo se sa nekim teškim okolnostima na poljoprivrednim tržištima, e, naročito, ali ne e, samo na području e, proizvodnja e, mlijeka i e, svinskog mesa. Trebamo vas podsjetiti da je komisija na raspolaganje dala jednu milijardu eura kao dodačnu potporu za ovu krizu s kojom smo se suočili od 9. mjeseca 2015. godine. Sasvim je jasno da je ovo imalo pozitivno utjecaj na tržište, ali u budućnosti ovakve ad hoc pomoći nisu održive. Zato nam je potreban drugačiji odgovor. Moramo imati održivu budućnost za poljoprivredni sektor i ljude koji ovise o njemu svi se možemo složiti da je ZPP jedan od najvećih uspjeha Europske unije. To je isto toliko relevantno danas koliko je bilo relevantno 1962. godine, iako su se okolnosti i izazovi europske poljoprivredne proizvodnje promijenili u posljednjih 50 godina. No, politike se mijenjaju i, i mogu se prilagoditi e, mijenjajućim okolnostima i izazovima. Današnja komunikacija odražava izmjene naših politika kako bismo udovoljili novim e, izazovima i potrebama danas. Kao što znate, obavljeno je javno savjetovanje nešto ranije ove godine. 330 tisuća ljudi i doprinosa smo dobili to je mnogo više nego za vrijeme posljednje reforme gdje smo imali 540 e, tisuća doprinosa. Dakle, to nam pokazuje da ljude zanima ZPP i e, da su e, dionici za e, to da poljoprivrednici dobivaju izravne potpore za posao koji obavljaju jer oni na taj način jamče sigurnost opskrbe hranom. Većina građana poljoprivrednika i dionika vjeruju da ZPP treba učiniti još više, naročito na području okolišta i klimatskih promjena. Ovu komunikaciju trebamo sagledati u kontekstu napretka na pojednostavljenju i trebamo biti svjesni ograničenja tog napretka e, ako ne izmenimo temeljne akte. Zato želim pozdraviti e, potporu i suradnju ovog odbora koji su nam pomogli u pojednostavljenju i naravno i u budućnosti računamo na vašu e, pomoć pa se nadamo da ćete nam pomoći u daljem radu. Otkako sam postao povjerenik, E, uvijek sam naglašavao ogroman potencijal poljoprivrednog i poljoprivredno-prehrambenog sektora i smatram da je to sektor koji može pomoći i ostvarenju političkih prioriteta Junckerove komisije. Poljoprivreda je jedna od glavnih politika Europske unije koja je relevantna ne samo za sedam milijuna poljoprivrednih gospodarstava e, i izravne isplate za više od 44 milijuna ljudi koji ovise o ovom sektoru, već je to isto toliko važno i za 500 milijuna europskih potrošača za koje ZPP jamči svakodnevnu opskrbu hranom. E, samim tim ZPP ima izravnu ulogu i u drugim politikama kao što je na primjer poticanje zapošljavanja gospodarskog rasta i ulaganja, korištenje potencijale energetske unije, cirkularne ekonomije i bioekonomije, uvođenje istraživanje inovacija na poljoprivredno gospodarstva, potpuno povezivanja poljoprivrednika i ruralnih e, zajednica sa digitalnim gospodarstvom i doprinos e, Europske koje agendi o migracijama. Jedan od najvažnijih područja na kojima poljoprivreda i ZPP e trebaju igrati važnu ulogu je povezano uz okoliš i klimatske promjene. Europska unija se naravno zalaže za ispunjavanje obveza iz Pariškog sporazuma COP21 i ciljeva održivog razvoja un Moderniziran ZPP je ključan za e, davanje veće vrijednosti na području klimatskih e, ambicija. Povjerenik Kanete i povjerenik povjerenik Vela e, vjeruju da poljoprivreda treba održati odigrati e, važnu ulogu na ovom području. Poljoprivreda također može dati pravedan doprinos i za ispunjenje ciljeva za e, E, klimu i energiju do 2030. godine. I do sada smo dosta napredovali. Od 90. godine smanjeno je za 24% emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede koji se ne tuči CO2, a ovo smanjenje se e, nastavlja i opada za 1,13% e, godišnje. Od uvođenja ozelenjivanja 77 posto obradivog e, zemljišta je podložno diversifikaciji usjeva, a 14% obradivog zemljišta se je prijavljeno kao ekološki značajno E, područje. Također, e, stalni pašnjaci predstavljaju 29% ukupnog poljoprivrednog područja i oni su zaštićeni posebnim pravilima. No, znamo da je ovo složena politika koju je teško primjenjivati i kojim je teško upravljati i zato smo došli do zaključka da sadašnja politika ozelenjivanja treba biti zamijenjena e, i ambicioznim i fleksibilnim pristupom koji treba uzeti u obzir e, okolišne i klimatske e, ciljeve. S obzirom na raznolikost poljoprivrednih praksi i klimatskih uvjeta u Europskoj uniji ne vjerujemo da jedno rješenje može odgovarati svima u ovom e, kontekstu. Zato E, ćemo govoriti i o novom provedbenom pristupu za nekoliko trenutaka koji će uključiti veću subsidijarnost država članica kako bi države članice mogle pronaći specifična rješenja za specifične situacije u kojima se nalaze. E, ne možemo više očekivati od <laughs> Brisela da nam e, utvrđuje širinu ili visinu živica ili broj stabala na određenim poljima. Moramo omogućiti državama članicama da same odrede koje su najprikladnija rješenja u određenim kontekstima. Moramo vidjeti na koji način ćemo time doprinijeti i ostvarenju e, viših razina ambicija. Moram naglasiti da novo uvjetovanje kojim će se jamčiti dodatni, e, dodatne potpore poljoprivrednicima će e, ovisiti i o okolišnim praksama koje će postati temelj za ambicioznije dobrovoljne prakse. Naravno, ključ ove naše politike će biti E, ispunjavanje e, ciljeva. Kao što sam rekao, nećemo primjenjivati jedinstveno rješenje za sve, nego ćemo predložiti postepene izmjene za samu primjenu naših politika. Ja znam da postoje određene rezerve za ovaj pristup i želim iskoristiti ovu priliku danas da vam dam određena objašnjenja. Na samom početku e, govorim o razlozima zbog čega je ova politika bila uspjeh više od 50 godina. Jedan od razloga za to je što je ovo zajednička e, poljoprivredna politika i što smo na veoma uspješan način stvorili unutarnje e, tržište koje je uklonilo bilo kakva narušavanja tržišta između država članica. A ovdje su bitna tri glavna aktera, to je komisija država članice i e, jaka poljoprivredna gospodarstva. Ali naravno postoji i određene negativne posljedice ZPP-a. E, u Europskoj uniji imamo jako detaljna pravila i e, detaljne kontrole. Kako bismo pojednostavnili ZPP, e, veoma nam je uzak manevarski prostor ako želimo i dalje biti usklađeni sa osnovnim i temeljnim tekstovima. Zato moramo imati novi model kojim ćemo uvesti veću fleksibilnost za države članice u provedbi politika, gdje ćemo imati manje birokracije za poljoprivrednike i gdje ćemo imati politiku koja se temelji na rezultatima a koja će odražavati i ciljeve iz inicijative komisije proračuna koji se temelji na rezultatima. Ovaj novi e, model će naravno biti i moderniji i jednostavniji kako bi politika bila učinkovitija, jednostavnija za koristiti i kako bismo izazove pretvorili u nove mogućnosti. Naravno, sve to zahtjeva da jasno utvrdimo koji su naši ciljevi i što želimo postići ovim politikama. Te ciljeve ćemo utvrditi na europskoj razini. Novi sustav će zatražiti od država članica i regija da utvrde e, strateške planove ZPP-a to će e, se temeljiti na ex ante procjenama potreba i utvrđivanju ciljeva kao i načina za postizanje tih ciljeva. E, načini postizanja tih ciljeva će biti definirani u temeljnim aktima i uključivat će također e, poljoprivredno nevezane potpore za poljoprivrednike, zatim poljoprivredno vezane potpore, potpore za ulaganje i za određene akcije koje se tiču okoliša. No, dosljednost između europskih ciljeva i ciljeva definiranih e, e, na razini država članica i Europske unije je ključna. Ovaj pristup koji se temelji na rezultatima znači da ćemo morati i mjeriti rezultate na razini država članica. Odnosi između Europske unije i poljoprivrednika će biti pojednostavljeni. Države članice će biti zadužene za utvrđivanje pravno obvezujućih uvjeta za poljoprivrednike. Još jedan aspekt koji možemo smanjiti složenost je i vezano uz usklađivanje E, gdje ćemo zajemčiti da smo postigli ono što je glavno, a o ostalim detaljima će raspravljati sama država članica. Tu postoje i e, legitimne bojazni da ovaj e, lagani pristup koji predlaže komisija prebaci veću odgovornost i veće obveze na države članice i same korisnike, ali komisija će budno pratiti na koji način se može izbjeći e, pretjerano reguliranje ili god plating. Mi ćemo pokušati smanjiti birokraciju na razini e, korisnika, naročito kroz korištenje modernih tehnologija kao što su satelitske tehnologije, e, informatička rješenja i zamjena provjera i kontrola na papiru e, i fizičkih provjera. Nadam se da ćemo ovim e, biti svi zadovoljni u ovom pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike. Također, svjesna sam problema sa mladim poljoprivrednicima i prepreka s kojima se oni suočavaju. Znamo da samo 6% poljoprivrednika u EU su mlađi od 35 godina, dok 55% poljoprivrednika su stariji od 55 godina. To nije održiva dobna struktura za poljoprivredu. Želim vas podsjetiti da smo za vrijeme reforme 2013. godine uveli novu shemu za plaćanje malim, mladim poljoprivrednicima kao nadopunu e, E, prihoda uz izravna plaćanja. Prošle godine 280 tisuća poljoprivrednika su imala pravo na ova plaćanja, a ukupni trošak za to je iznosio 3 milijarde. 177 e, tisuća mladih poljoprivrednika će dobiti također i potpore u okviru ruralnog e, razvoja. Europski revizorski sud je nedavno zaključio da izravna plaćanja E, nisu utemeljena na zdravoj e, procjeni i e, da ne pružaju pomoć nužno onima kojima je ta pomoć potrebna i također da različite politike trebaju doprinijeti postizanju ciljeva e, generacijske obnove i da ne postoji dovoljna koordinacija između e, plaćanja mladim poljoprivrednicima pod dva stupa. Zato za ova dva razloga moramo pronaći odgovarajuća rješenja u Europskoj uniji i državama članicama. Države članice e, su u najboljoj poziciji da koriste instrumente kao što je oporezivanje oporezivanje, zakon o nasljedstvu ili oporezivanje e, zemljišta, a e, na, Europskoj, na razini Europske unije se može pružiti i e, potpora za započinjanje poljoprivredne aktivnosti. Ako budemo zajedno radili, siguran sam da ćemo ispuniti te naše ciljeve. E, znamo također da postoji problem sa odnosom 80 naprema 20, gdje 20% poljoprivrednika dobiva 80% e, plaćanja. A znamo da su plaćanja povezana uz e, zemljište i da se plaćaju onima koji posjeduju to zemljište. No u svakom slučaju znamo da 72% izravnih plaćanja se plaća poljoprivrednim gospodarstvima od 5 do 250 hektara. To su uglavnom obiteljska poljoprivredna gospodarstva, iako to varira od zemlje do zemlje. Ali od otprilike 50% ukupnog broja korisnika imaju poljoprivredna zemljišta od manje od 5 hektara. Ovaj e, problem vezan uz pravednost raspodjele e, plaćanja je nešto na čemu trebamo još više raditi. Trebamo uzeti u obzir i rad kako bi se e, izbjegao negativan učinak na radna mjesta. Trebamo uzeti u obzir degresivna plaćanja kako bismo smanjili potpore većim poljoprivrednim gospodarstvima i trebamo se usredotočiti na preraspodjelu plaćanja kako bismo pomogli e, malim i e, srednjim poljoprivrednim gospodarstvima i moramo sasvim zajamčiti da isplate se isplaćuju stvarnim poljoprivrednicima koji se aktivno bave ovom e, aktivnošću i od toga zarađuju za život. također znamo da će, da ste vi odbacili, odnosno da su su zakonodavci odbacili obvezat bitno uspostavljanje gornjih granica, ali u međuvremenu e, znamo da će za 2016. godinu devet država članica ograničiti ta sredstva, a deseta država članica će to učiniti 2016. godine, a šest država članica će primijeniti schemu e, preraspodjele plaćanja. E, na kraju također želim reći da ZPP treba igrati važnu ulogu da se smanje razlike između istoka, zapada, sjeverna ili juga, kao što je to zatraženo u komunikaciji predsjednika Junkera 2017. godine, jer u e, cijeloj Europskoj uniji svi poljoprivrednici se suočavaju sa sličnim izazovima. Prije nego što zaključim, želim se e, osvrnuti na druge aspekte komunikacije o kojima se govori, a to je, na primjer, e, potpora E, radnim mjestima u ruralnim područjima od strane ZPP-a, naročito stvaranje novih radnih mjesta u bioekonomiji i e, nadopuna ZPP-a drugim politikama kao što je kohezijska politika. Također postoji inicijativa pametnih e, sela i e, drago mi je što kroz ovu komunikaciju želimo ojačati potporu ruralnim zajednicama koje žele razviti ovaj koncept e, pametnih sela. E, ZPP treba raditi u sinergiji sa drugim europskim politikama i ulagati u ruralnu infrastrukturu, naročito u razvoj velikobrzinskog širokog pojasa. Mi smo nedavno najavili jednu od inicijativa kako bismo ubrzali širenje velikobrzinskog brzinskog širokog pojasa u ruralnim područjima. Znamo da je to e, priznato u našoj agendi i da ZPP e, treba uspostaviti još veću sinergiju sa politikom o istraživanju inovacijama kako bi se potakle inovacije. O tome sam razgovarao i sa e, povjerenikom Medasom. Mi želimo zajamčiti da svi poljoprivrednici imaju također pristup obuci, novim tehnologijama i e, novim metodama proizvodnje koje su usklađene sa okolišem, a e, to također možemo postići i kroz e, obuku o poduzetništvu. U ovoj komunikaciji se govori i o pitanjima vezanim uz održivo poljoprivrednu proizvodnju, uključujući i zdravlje ljudi, E, otpade od hrane i e, dobrobit životinja. Na e, ZPP treba učiniti više po pitanju drugih pitanja koji se tiču zdravlja kao što je antimikrobna rezistencija i sve što se tiče ljudskog ili životinskog zdravlja što je predstavljeno u konceptu One Health ZPP treba učiniti više i na pitanju gojaznosti i neuhranjenosti, što znači da voće i povrće treba biti dostupnije europskim građanima. To su pitanja na kojima usko surađujem sa povjerenikom eh, Andriju Kaitisom. I na kraju želim naglasiti da ZPP je već dugo bio orijentiran na tržište. U današnjoj komunikaciji predlažemo da eh, se nastavi ići u tom smjeru i bez obzira na duljinu ove prezentacije moram reći da bih mogao reći još mnogo toga i nadam se da ću se dotaći nekih dodatnih tema u odgovorima na vaša pitanja ali u svakom slučaju siguran sam da će ova komunikacija e, biti važan doprinos za zakonodavne predloge komisije koji su predviđeni za 2018. godinu. Hvala. Bez zvuki do Hvala povjereniče. Odmah prelazimo na raspravu. Ja vas samo molim da e, poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno za e, postavljanje pitanja. Imate dvije minute. Dvije minute za koordinatore. Izvolite. Albert Vielen Dank, E, puno hvala e, predsjedniče i puno hvala povjereniče. Hvala vam što ste danas došli kako biste nam predstavili vašu komunikaciju, komunikaciju koju smo očekivali s velikim nestrpljenjem. Slažem se s vama. Situacija e, sa ZPP-om ne predviđa revoluciju, već jednu pozitivnu evoluciju. Vaši prijedlozi su dobri, i mi u parlamentu ćemo proučiti vaše prijedloge i nadopuniti ih. Učinit ćemo sve što možemo i dat ćemo sve o sebe da se, da se posvetimo vašem dokumentu. ZPP je jedan od stupova Europskog ujedinjenja. I ZPP je taj koji je na neki način pokrenuo ujedinjenje Europe. Već dugo se bavim ZPP-om i pratim kako se ova politika razvija. Jako puno se govori o nacionalnim nadležnostima. Mislim da ovdje imamo jednu zajedničku politiku i ne bismo trebali previše nadležnosti ostavljati državama članicama, u protivnom ćemo imati narušavanje tržišnog natjecanja unutar država članica i između država članica. Moramo to izbjeći i raditi u zajedničkom duhu. Evo imam samo dvije minute pa ću vam reći samo sljedeće. Uzalud e, smo e, kritizirali iznose koji su se trošili za ZPP, ali trebali bismo svi znati sljedeće. ZPP predstavlja samo jedan mali dio proračuna. Zato je jako važno da na ispravan način raspodijelimo proračun i ako se veselimo suradnji u nadolazećim mjesecima e, sa, komisijom i naravno do kraja ovog saziva. Hvala lijepo. Među nama je zastupnica Šihu. Ona je bila On, e, sa njom smo već imali prilike raditi, pa je želimo dobrodošlicu. E, sa nama je ovdje predsjednik odbora za proračun, gospodin Artui. E, dobar dan i dobrodošli, odnosno dobre večer, gospodin Artui. I Odmah prelazimo na gospodina Andrija. Izvolite, gospodine Andrija. E, hvala predsjedniče i hvala povjereniče na vašoj prezentaciji. Vrlo kratka prezentacija imali ste, niste imali puno vremena, tako da ćemo se vratiti vjerojatno na, na vaše izlaganje. Prva stvar vezana je za pojednostavljenja. Ja se slažem sa vašom novom vizijom a to je da bismo trebali imati zajedničku viziju reforme, ne bismo trebali na neki način nacionalizirati ovo pitanje. Vi ste vrlo vi ste vrlo jasno rekli da temelj politike mora biti na razini Europske unije. Dakle, e, jako je važno naglasiti e, da je zajednička e, poljoprivredna politika naš zajednički projekt. Što se tiče e, okoliša i prehrane i klime, jako nam je važno e, što ste ove teme uključili u područje e, poljoprivrede, zato što je na kraju krajeva poljoprivreda u samom srcu društvenog projekta, a između ostaloga važno je to da ste spomenuli zapošljavanje. Povezali ste E, zapošljavanje e, i reformu ZPP-a, to je jako dobro. Što se tiče tržišta, e, ovdje moram reći da me nešto brine, jer ovdje se zapravo ništa ne mijenja. I postavljam si pitanje. Mm, vi ste govorili o nestabilnosti cijena. I je li ono što vi predlažete u tom smislu dovoljno? dovoljno da bismo se borili protiv nestabilnosti cijena. I mislim da su potrebni drugi instrumenti pored ovih što predlažete. Što se tiče mladih poljoprivrednika, treba jasno reći da mjere iz prvog stupa moraju biti obvezne za sve države članice, one mjere koje se, i to pritom mislim na one mjere koje se odnose na ulazak mladih ljudi u poljoprivredu. Što se tiče pak migracija, to je veliki izazov I Mislim da u tom smislu trebamo razgovarati o politici susjedstva i da trebamo unutar politike susjedstva uključiti neke elemente, to jest unutar politike susjedstva voditi i o elementima koji su povezani s ovom politikom. Hvala lijepo. Gospodin Nikolson, izvolite. Hvala lijepo E, predsjedniče. Prije svega pozdravljam komunikaciju. E, doista komisija je održala vrlo velike i široke e, konsultacije kako bi došla do ovoga prijedloga ali vi jako dobro povjereniče znate baš kao i mi da nije važno samo odakle ste krenuli već i gdje ćete završiti. Tako da sa velikim zanimanjem pratimo što će se događati. Ja se sjećam prošlih eh, proteklih situacija koje se eh, odnose na stvaranje i osmišljavanje ZPP-a i nije uvijek sve bilo tako idealno. Jedno pitanje koje me zanima je proračunsko pitanje. Kao što znamo, eh, Brexit deficit e, će imati, e, imat će konsekvence e, za, proračun. Brine me da i bez ove crne rupe udio ZPP-a u proračunu će se naći pod velikim pritiskom i da će se naći pod, pod izrazitim nadzorom. Vi ste govorili o, o, o e, greškama e, Brisela, ali nisu i, o, uredbi, e, uredbama, e, uredbama koje dolaze iz Brisela. E, ali nije uvijek problem u načinu na koji Brisel donosi uredbe, već i u tome na koji način nacionalne vlade primjenjuju te, te politike. Sada u kontekstu Brexita, jako je važno i da nakon odlaska Velike Britanije iz Europske unije poljoprivreda ostane važna i poljoprivredna politika ostane važna u Europskoj uniji. E, također je jako važno to što ste govorili o doprinosu poljoprivrede okolišu. I u budućnosti ćemo imati sve više i više poteškoća u tom području. Ja se slažem sa Albertom kad je govorio o 40% proračuna. To mi se čini iznimno važnim. Ali moram vam postaviti sljedeće pitanje. Sjećam se proteklog dugog procesa donošenja ZPP-a i pitanje je sljedeće s obzirom eh, na duljinu koja je potrebna da bi se došlo do sporazuma unutar Europe, smatrate li da ćete uopće doći do tog sporazuma u onim rokovima koji su predviđeni? Žao mi je što, e, samo da vam kažem još i da mi jako žao što neću moći ostati do kraja ovog sastanka jer imam obveze drugdje. Hvala lijepo. Hvala lijepo povjereniče na, vaše, na vašoj prezentaciji. Vi ste rekli da želite definirati e, ciljeve e, na europskoj razini. Rekli, govorili ste o pojednostavljenju, e, govorili ste o suodlučivanju, to je sve jako dobro. Također ostavljate manevarski prostor državama članicama i to je sve jako dobro. Ali postavljam se sljedeće pitanje. Kada razmišljam o svojoj državi članici, ona ima izrazito složenu strukturu Pitam se kako ćemo upravljati strateškim prioritetima? hoće li to biti komplementarno sa ZPP-om? Mislim da bi trebalo svakako izbjeći svako narušavanje tržišnog natjecanja, jer treba biti svjestan da e, države članice imaju vlastite norme, odnosno standarde vezane za e, dobrobit životinja, za okoliš i tako dalje. To su veliki izazovi za Europsku uniju. Kako urediti e, situaciju u Europi, a na način da se izbjegne narušavanje tržišnog natjecanja? Imam jedno vrlo konkretno pitanje, gospodine povjereniče. vi ste govorili o malim i srednjim poduzećima. Mi naravno svi želimo poduprijeti i pomoći malim i srednjim poduzećima, ali vi kažete zapravo da doista samo veliki, da, da puno velikih e, poljoprivrednika dobiva, dobiva e, potporu, a postoje i e, poljoprivrednici koji imaju 40 poljoprivrednika i dobivaju male potpore. Dakle, oni su isto poljoprivrednici i ovakva situacija bi mogla stvoriti problem. Vi ste također govorili o dobrobiti životinja. Prošlog tjedna prikazana je e, jedna, prikazana jedna emisija o prijevozu životinja u Europi e, i o prijevozu životinja prema granicama Europe. U toj emisiji bilo je riječi i o brojkama, vrlo se dakle konkretno prikazala ta situacija i došli smo do zaključka da je prijenos životinja prema klaonicama e, da se on odvija u vrlo lošim, vrlo lošim uvjetima. Tako da je jako važno voditi računa o dobrobiti životinja. Možda bi jednostavno trebalo zabraniti prijevoz živih životinja izvan Europske unije. Dakle, životinje bi trebale biti zaklane unutar Europske unije. A to je pak e, zadaća povjerenika koji je zadužen za, za poljoprivredniku. Vi morate štititi poljoprivrednika e, budući da su oni pod velikim pritiskom a velika, velika prijevoznička poduzeća krše pravila vezana e, za prijevoz životinja i europske norme. Hvala lijepo gospodine povjereniče i povjereniče Hogan, vi ste nam prikazali zajedničku poljoprivrednu politiku kao veliki uspjeh, ali uspjeh za koga? Jer između 2003. godine i 2013. godine mala poljoprivredna gospodarstva su u potpunosti nestala u EU unije. Dakle, jedna trećina ih je nestala. A osim toga, poljoprivrednici su sve stariji i stariji. I um, u našem odboru mi se stalno bavimo tim pitanjem, dakle nikako da dođe do te smjene, generacijske smjene. Također su ruralna područja u teškoj situaciji. Na primjer, u Portugalu su šumske požari povezani sa napuštanjem poljoprivrednih, poljoprivrednih imanja, poljoprivrednih gospodarstava, a to je pak povezano sa ZPP-om. Dakle, poljoprivrednici i poljoprivrednice vrlo teško žive i vrlo teško spajaju kraj s krajem. Potrebna nam je vrlo kritična analiza posljedica ZPP-a i trebamo se zapitati zbog čega smo došli do te točke. Europa treba nahraniti svijet. Vi ste to rekli u vašem tekstu. Vi kažete eh, da je Europska unija najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u svijetu. Dakle, veća liberalizacija trgovine, i veće sudjelovanje u vrijednosnom lancu omogućit će razvoj poljoprivrednih gospodarstava i omogućit će da se odgovori e, na sve veće, e, na sve veće sve potražnju srednje klase, ali gospodine povjereniče, gdje je solidarnost? E, kako omogućiti da poljoprivrednici, mali poljoprivrednici mogu proizvoditi hranu za sebe i za one oko sebe? Dakle, gdje je tu solidarnost? S druge strane, imamo i sredozemnu politiku, odnosno politiku za zemlje oko Mediterana, a vi o tome ne govorite. E, također želite više liberalizacije, više više izvoza, na to stavljate naglasak. I, I zato bih vam željela postaviti sljedeće pitanje. Što ćete učiniti da bi se pokrenuli instrumenti, da bi se osmislili instrumenti koji će jamčiti pravedne cijene? Vidim da me već upozoravaju da moram završiti. Evo, nadam se da ćete odgovoriti na sva moja pitanja. Hvala. Ja sam evo prekoračila vrijeme koje sam imala na raspolaganju. Dakle, dostojanstvene cijene, uređivanje proizvodnje, e, dobrobit životinja, prehrana, klima, bi trebale biti u središtu dobre i javne zajedničke poljoprivredne politike. mogu biti Prostite, nisam vas mogao prekinuti jer bi se to jer bi se to doživjelo kao prekidanje jer govorite kritički. E, gospodin Hasling, gospodine povjereniče, nadugočko sam vas slušao, ali Pročitao sam sljedeće e, naslove u člancima e, u, novinama. Gospodin povjerenik želi ponovno nacionalizirati ZPP. Je li to doista cilj e, reforme? kada kažete da će renacionalizacija smanjiti birokraciju. Ja nisam siguran da to u potpunosti razumijem. Nacionalne države imaju običaj donositi reforme koje su još složenije. Dakle, što se može dogoditi? Može se dogoditi da ćete imati 28 e, različitih e, politika poljoprivrednih koji neće biti pravi ZPP. E, zato vodite računa o sloganima. Oni dobro zvuče, ali možda neće funkcionirati. Neke nadležnosti treba pustiti državama članicama, svakako, ali u središtu mora biti Europa. Vi ste odredili ciljeve. Na primjer, jedini cilj bio u središtu prethodne reforme, a koji ovoga puta nije naveden, a to je sljedeće. Ekološka poljoprivreda. Što je sa bioraznolikošću? Posljednji put smo govorili o bioraznolikosti u Europskoj uniji, a ovoga puta ste potpuno, potpuno nijemi kada je riječ o bioraznolikosti. Kažete da će poljoprivreda postati ekološka. To je veliko pitanje. Trebalo bi promijeniti e, situaciju. Govorili ste također i o digitalizaciji. Puno nade polažete u digitalizaciju, ali to ne može biti ne može biti jedino rješenje. Nekada smo imali, ako se sjećate, drugih slogana. Evo, sada nam je slogan digitalizacija. U vašem prijedlogu ja sam čuo da ste govorili i o raspodjeli, ali o toj raspodjeli jako slabo govorite. Imate li konkretne prijedloge vezane za, za raspodjelu? Tu ste vrlo neodređeni. Dakle, nemamo nikakav konkretan element. Što vi zapravo konkretno namjeravate učiniti i što biste konkretno željeli učiniti? Ovaj dokument nam neće puno pomoći ako želite da mi svoje kolege u parlamentu uvjerimo da slijede vaš put. Gospodin Zul, izvolite. Hvala. Hvala povjereniče. Gospodine povjereniče, dakle, kada sam pročitao naslov vaše komunikacije, to je budućnost prehrane i poljoprivrede, na trenutak sam se razveselio što sam vidio ove dvije riječi jedne pored druge. Rekao sam si, evo, napokon je došao trenutak kada je komisija ozbiljno shvatila zahtjeve e, sviju i e, e, kada je poželjela od zajedničke poljoprivredne politike učiniti i zajedničku prehrambenu politiku. Međutim, kada sam čitao komunikaciju, nisam apsolutno ništa u njoj pronašao što govori o prehrani. Ono što nedostaje Europskoj uniji je prehrambena strategija koja bi bila strukturirana, koherentna i koja bi bila široka i koja ne bi ovisila o uvozu i o trećim zemljama, jer je glavni zahtjev i glavna potreba prehrana, to je prva potreba, a da bismo tu potrebu zadovoljili, potrebna nam je strategija. To je jako veliki izazov. Kako povećati prehrambenu vrijednost, a da istovremeno ne vršimo preveliki pritisak na okoliš. Oduvijek je i stalno je pristup sljedeći. Poslušajmo što žele potrošači i odgovorimo na njihove zahtjeve. Ovdje je riječ o problemima pretjelosti, pothranjenosti, ovdje se govori također i o, o bacanju hrane i rasipanju hrane. Ja mislim da je sada vrijeme da pređemo na pravu strategiju koja će osvijestiti građane, ali koja će istovremeno poljoprivredu staviti u jedan konkretan okvir. Ne smijemo ovisiti o velikim trgovačkim interesima. Evo, gospodine povjereniče, imate veliku priliku i ja vas pozivam da tu priliku zgrabite. Postavljam vam sljedeće pitanje. Hoćete li vi stvoriti ZPP za građane ili ćemo imati ZPP za multinacionalne kompanije? Hvala lijepo. Gospodin Vazon, vrlo odmah ću vam reći da sam, e, da sam jako razočaran ovime što sam čuo od naših kolega, a, e, kao što, na primjer gospodine Desa. dakle, ono o čemu je on govorio je čista izdaja. E, vi ste gospodine Hogan govorili o uspjehu ZPP-a. 2016. godine uspjeh ZPP-a u Francuskoj jest, e, ima za rezultat 90 tisuća poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava koji su otišli u stečaj i koji su gotovi. Dakle, vi govorite o Europi koja mora izvoziti i tako dalje. Ovo je jedna vrlo globalna prezentacija koja skriva jaz između starih članica kao što je Francuska e, i drugih zemalja, e, to jest članica sa istoka, novih, a i nekih koji nisu uopće članice kao što je na primjer Ukrajina. Dakle, nama je potrebna prava politika, ne politika koja akumulira kontrole i financijske kazne, jer je to za poljoprivrednike nepodnošljivo. Vi trenutačno pregovarate sa Mercosurom, pregovarate o trgovinskom sporazumu. Ja sam bio u Brazilu i i, brazilsko je meso u Rusiji zabranjeno. naše, e, što se tiče nas i našeg tržišta, mi previše ovisimo o uvozu. Što se tiče zapošljavanja u, ruralnim područjima, vaša e, politika dovodi do zatvaranja poljoprivrednih gospodarstava. E, dovodi do zatvaranja tisuća i tisuća radnih mjesta. To je, na primjer, slučaj u Francuskoj. To dovodi jednostavno do smrti ruralnih područja. Pitanje koje se postavlja jeste poveznica također i sa migracijskom politikom. Naime, govori se i o dovođenju poljoprivrednika u ruralna područja, to je isto nešto o čemu treba pomno razmisliti. Hvala vam. Kao što je i predviđeno, sada pozivam e, povjerenika Hogana da nam odgovori na pitanja koordinatora, a nakon toga ćemo nastaviti sa e, raspravom i pitanjima zastupnika. Gospodine povjerniče, imate riječ. Isto tako bih želio reći da imamo više e, gostiju e, koje je gospodin Gastro i gospođa Makinez pozvali i želimo im dobrodošlicu. Vi ovdje sudjelujete na jednom važnom sastanku i naravno interesantnom sastanku u Europskom parlamentu. Želim vam svima dobrodošlicu. Sada dajem riječ e, gospodinu povjereniku. Hvala, gospodine povjereniče. Hvala, gospodine predsjedniče. Imali smo cijeli niz govorenika koji su znači govorili o rezultatima te isto tako o namjerama E, ZPP-a na europskoj razini. Ja ovdje govorim da je se radila o radilo o namjeri, Europska unija i Europska komisija e, će odlučiti o ciljevima, onako kako mi to i sada radimo, o ZPP-u, zatražit ćemo država članica da predlože način na koji će e, ostvariti te ciljeve, isto tako ćemo imati znači, različite indikatore postizanja rezultata. A što se tiče različitog upravljanja i što se tiče novaca e, poreznih obveznika, to će se nastaviti. Znači, mi moramo na najbolji način koristiti e, novac, e, a imali smo znači cijeli niz problema od 2015. 2016. što se tiče samih roba. Tu smo uveli sustav upravljanja i tako će se to nastaviti i u budućnosti. Slažem se sa govornicima koji govore o potrebama E, da zadržimo znači takav sustav u okviru ZPP-a, te ta, svi planovi e, država članica će također biti odobreni od e, strane Europske komisije. Moramo zaštititi unutarnje tržište, naravno. Isto tako smo govorili i o upravljanju rizicima kako bismo e, omogućili poljoprivrednicima da se suoče sa različitim e, problemima na tržištu. Imamo znači cijeli niz prijedloga u tom smislu u okviru obnibuza, imamo znači taj instrument e, stabilizacije, isto tako dodatne potpore za poljoprivrednike u okviru prava tržišnog natjecanja. I to su dva primjera e, koja možemo također nastaviti. Znači, isto tako moramo pomoći poljoprivrednicima da se uhvate u koštac sa oscilacijom cijena. Imaćemo sve više klimatskih promjena u budućnosti, biti ćemo suočeni sa prirodnim katastrofama. To su e, pitanja s kojima se već, već su se sretali u 2017. godini i to neće prestati s time. Ćemo se u budućnosti susretati moramo imati zakonodavne e, instrumente s kojima ćemo se e, boriti protiv takvih prirodnih e, katastrofa. Imali smo sustav, znači e, prilagodbe te dodjele određenih dodatnih sredstava e, poljoprivredima koje, koji su se nalazi u poteškoćama. Imali smo Italiju, Španjolsku i Portugal koji su primjeli takvu pomoć i oni su u svakom slučaju potvrdili da je to bilo učinkovito. Gospodin Nikulis je otišao na drugi sastanak, ali što se tiče E, znači e, komisije, znači mi želimo nastaviti raditi na e, uobičajeni način, znači dati ćemo zakonodavni prijedlog, a moram isto tako reći da trebamo nastaviti ono što je već započeto u okviru omnibusa. Pokazuje se u okviru toga da možemo imati isto tako i dobre rezultate ako postoji politička vola. Što se tiče ovog proračunskog scenarija, moramo govoriti o novcu naravno u okviru novog e, ZPP-a i ono što se tiče Znamo da u svakom slučaju imate znači, e, cijeli niz akcije u tom smislu državama članica što se tiče znači, e, vremenskog okvira što se tiče ovih politika. Imali smo prijedlog u E, i znači čini nam se da ćemo uspjeti postići ciljeve prije e, europskih izbora. No, budući da ovo nije tako velika reforma kao što je ona bila 2013. godine, onda ćemo e, razviti naš prijedlog u smislu da to neće biti revolucija kao 2013. godine, nego zapravo više evolucija. I zbog toga ne mislimo da će to trajati toliko dugo. Zbog toga ćemo početi što je prije moguće nakon objavljivanja zakonodavnog prijedloga. Što se tiče dobrobiti životinja, sedam puta u komunikaciji se to spominje i mogu reći da zbilja e, mi zagovaramo snažnu politiku na tom području. Ne znam koje ste televizijske programe e, gledali, ali ne znam da li sve što tamo stoji je istina. Mi e, isto tako ulažemo cijeli niz financijskih sredstava, puno financijskih sredstava e, kako bi se države članice borile i hvatale u koštac sa tim pitanjima. Znam da je moj kolega povjerenik Andrikajtus zbilja svjestan tih problema. Znači ovo rješenje, jedinstveno rješenje za sve e, ne znači da se uzimaju u obzir različiti u različitosti u državama članicama i zbog toga ono što želimo da imamo pristup po mjeri na lokalnoj razini kako bi svaka država članica mogla ostvariti ciljeve Europske unije. Mislimo da poljoprivrednici u Finskoj trebaju drugi odgovor nego poljoprivrednici u Grčkoj. Moramo uzeti to u obzir. E, svjesni smo da postoje različitosti u državama članicama Europske unije. Moramo dati fleksibilnost državama članicama da odgovore na pravi način u određenju određenim uvjetima. Oni, znači, e, aktivni, e, znači, farmeri e, zbilja se posvećuju zemlji, a i oni koji to rade samo na pola radnog vremena. Neću sad e, da tu postoje neke predrasude vezano uz to, radi se samo znači o e, zanimanju na pola radnog vremena i mi smo također i to uključiti, uključili u naš aspekt razvoja ruralnog ruralnih područja. Ali ono što moramo napraviti da vidimo kako oni koji se zbilja ne bave poljoprivredom e, aktivno, kako njih isključiti iz određenih plaćanja? Isto tako, ja sam u dokumentu isto tako govorio o cijel, e, u više navrata o mladim farmerima, malim, mladim poljoprivrednicima. Želimo isto tako njima dodijeliti više financijske pomoći i to u trenutku kad upravljaju zemlje, u trenutku kad nasljeđuju zemlje trebamo vidjeti kako, ih može, kako im možemo pomoći dodati vrijednost na europskoj razini. Mi smo posvećeni tom pitanju. A što se tiče politike u ruralnim područjima, to je zbilja pomoglo, posebno što se tiče e, izmjena naših politika. I mi smo tu uspjeli brzo reagirati kako bismo odgovorili na krize. No, moramo također i pogledati što se tiče okolišne politike, kako znači, interpretirati određena pravila u e, šumarskim područjima. Moramo imati isto tako fleksibilnost stabilnost e, kako bi e, znači e, isto tako imali čiste šume kako bi isto životinje mogle pasti u šumama kako ne bismo se suočavali sa ovim velikim problemom požara. Ne znam što se tiče ovih cijena od prošle godine su se povećale uvelike Imali smo također i te potpore što se tiče ovih e, znači potpor, e, potpora koje su odjeljene o proizvodnje. Možemo reći da je to znači prepoznavanje e, raznih poteškoća s kojim se suočavaju poljoprivrednici. Mi, ja moram reći da mi smo solidarni sa afričkom unijom. Imali smo summit u Lavaleti u e, krajem 2015. godine. Imali smo summit sa, Europskom, e, sa Afričkom unijom. Te smo govorili o tome da će Europska unija isto tako odgovoriti, pokušati odgovoriti na ove e, uzroke migracije u, Afriki, u Africi. Ponekad mediteranske zemlje imaju problema sa izvođenjem u izvoženjem u Europsku uniju. A ono što moram reći da dozvoljavajući te različite sporazume sa afričkim zemljama mi isto tako tu obvezu solidarnosti ispunjavamo. U Nairobi 2015. godine mi smo ukinuli znači, znači sve eh, ove e, potpore e, izvoznicima iz Europske unije kako bismo pomogli poljoprivrednicima u Africi. Ako ste dobro čitali ovaj dokument, onda ste sigurno bili svjesni toga. Gospodine Hauser, ne znam da li ste vi pročitali dokument, jer e, ja sam tu jasno rekao i tu se vidi da mi ne renacionaliziramo sad e, ZPP. I to stoji u e, ovom dokumentu, a ne samo da ne smanjujemo naše okolišne ambicije, nego ih povećavamo. Mislimo da od kad sam ja povjerenik e, u Europskom parlamentu čuo sam puno ovih kritika što se tiče e, kompleksnosti politike. Isto tako revizorski sud je govorio znači o kompleksnosti primjene okolišne politike i niko mi ne može reći da znači naše politike na području okoliša postižu ciljeve koje želimo postići 2030. godine. Zbog toga trebamo vidjeti na koji način možemo promijeniti strane, na, e, promijeniti stvari i u tom smislu možemo uzeti u obzir i inspirirati se i ekspertizom Njemačke i naravno drugih država članica pogledajmo koje su to dobre ideje koje dolaze iz država članica kako bismo postigle, postigli svoje okolišne ciljeve. No, u svakom slučaju mi ćemo imati i dalje ZPP koji se osniva i na objektivnim ciljevima i rezultatima. Imamo na stranici 24 eksplicitno usmjeravanje na e, prehranu, isto tako lošu prehranu, te utjecanje i poboljšavanje situacije što se tiče e, loše e, prehrane. Ne znam da sad zbilja niste dobro to pročitali, svi odgovori, odgovori su u samoj komunikacija što se tiče Merkosura i suradnje sa Merkosurom. Naravno, e, naši građani žele kvalitetnu hranu, ali isto tako mi želimo e, izvoziti našu hranu. To će stvoriti, takvi sporazumi stvaraju i nova radna mjesta, e, nove mogućnosti i tako dalje. Nećemo samo moći E, opstati na lokalnoj i e, regionalnoj razini, moramo se i otvoriti svijetu. A što se tiče napora, kako bismo uključili sve više države članice, što se tiče same provedbe ZPP-a, je e, znači smanjenje ovog praga. Imali smo strah farmera od različitih inspekcija i tako dalje gospodin Andriju, gospodin Des e, i vi ste također e, govorili o tome. Ja u svakom slučaju razmišljam o vašim e, zabrinutostima, a moramo imati znači nova pravila što se tiče sukladnosti, a moramo u tom, tom smislu i prilagoditi i inspekcije i tako dalje. Mislimo da u tom smislu ostvarujemo napredak. A ako mm, ako budemo koristili inovacije, tehnologije koje imamo u Europskoj uniji, koje koriste naši poljoprivrednici, ako to budemo mogli primijeniti u Africi, onda ćemo moći pomoći e, ljudima u Africi da ostanu u Africi. I ova politika se time želi baviti. Naravno, veselim se vašoj podršci u tom smislu. Hvala.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 gospodinu povjereniku. Ja sam pročitao vaš dokument. I nisam sad tu vidio da postoji taj rizik renacionalizacije. Vi ste govorili o tome da je ZPP uspješna i slažem se s vama, no mnogi poljoprivrednici su nezadovoljni. Mnogi E, znači e, imaju na umu tu složenost e, ZPP-a. Ako vaša komunikacija znači promjenu paradigme gdje ćemo znači prijeći sa Europe sankcija na Europu poticaja koja na, zbilja nagrađuje dobra e, ponašanja, dobre prakse koje znači e, idu u smislu održavanja okoliša, očuvanja okoliša i tako dalje, onda je to dobra komunikacija i mi ćemo zbilja raditi s vama na tome kako bismo stvorili novu e, europsku poljoprivrednu politiku kako bi bila E, poljoprivreda upisana u e, srce europskih politika. Mi smo e, radili na tekstu Omnibus i to u tom smislu se isto tako radili na temama koje su sadržane u vašoj komunikaciji, znači upravljanje instrumentima rizika kako bismo kroz te instrumente učinkovite, učinkovitije rješavali krize. A moramo još snažnije ići u tom pravcu. Nemojmo zaboraviti, gospodine povjereniče, da smo 15 mjeseci radili na Omnibusu nakon objavljivanja prijedloga. Intenzivnih 15 mjeseci i uspjeli smo postići cilj. Nadam se da će e, te uzeti u obzir sve one rasprave koje su se vodile u našem e, e, parlamentarnom odboru. I nadamo se da će se to sve uzeti na najbolji mogući način. Hvala. Gospodin Rope, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, smatram da nova ZPP treba biti poštena i pravedna, te da ćemo stvoriti e, pravedne tržišne uvjete za sve sudionike. Isto tako vjerujem da nova ZPP treba osmisliti i pravi i pravedni sustav cijena. Evo ovo su e, slike iz litvanskih e, polja ovo ove jeseni. Evo 20% je su tako izgledali. Radi se o E, tome da poljoprivrednici ne mogu sami rješavati e, svoje probleme bez državnih potpora, bez solidarnosti, e, bez takvih, takve pomoći. Poljoprivrednici, neki poljoprivrednici bi jednostavno prestali svoju aktivnost. Ono što je važno da nova ZPP treba isto tako smisliti e, najbolji sustav upravljanja krizama. Hvala. Gospodine povjereniče, mi smo godinama vidjeli znači e, šumske požare koje bijaju ljude, uništavaju poljoprivrednu, a nakon toga se zemljište skoro ne može više koristiti. Kod nas nije kišilo od travnja, a ako se to ne dogodi, onda ćemo jednostavno nećemo moći isto tako imati žetvu sljedeće godine. Kako će, nam možete pomoći da zasadimo ono što trebamo? A što se tiče strateških planova ZPP-a, Hoće li to dovesti u pitanje tržišno natjecanje te također e, narušiti unutarnje tržište? Nismo li izloženi riziku da to bude manje zajednička politika nego što je bila u prošlosti? Može li ta nova vizija dovesti do veće složenosti što se tiče e, znači implementacije plaćanja te da ćemo imati više kontrola i zapravo više administracije za poljoprivrednike. Ja e, podržavam i jako mi je važno to načelo subsidijarnosti. Želim znati čime ćete znači smanjiti razlike između e, plaćanja u različitim državama članicama. Da? Evo, stalno ponavljate da ćete... ...jer on predstavlja dobro polazište za daljnje rasprave i sadrži rješenja za probleme na koje sam višekratno upozoravala e, poput nužnog pojednostavljenja zpp a p-a i smanjenja administrativnih zahtjeva za poljoprivrednike. pozdravljam i predložene pristupe raspodjeli izravnih potpora koje dalje ostaju bitan e, dio zpp a p-a, ali će se isplaćivati uravnoteženije i pravednije kako se ne bi događalo da veći dio potpora završi u rukama velikih gospodarstava koje imaju u posjedu većinu poljoprivrednog zemljišta a na uštrb malih obiteljskih gospodarstava. utvrđivanje gornje granice za izravna plaćanja uvođenje degresivnih plaćanja i ciljano pružanje potpore za mala i srednja gospodarstva te prave poljoprivrednike ocjenjujem dobrim prijedlogom generacijska obnova kao preduvjet opstanka ruralnih prostora mora biti prioritet i ponovo pozivam na uvođenje razlike između mladih poljoprivrednika i poljoprivrednika početnika i još jednom vas podsjećam da ste obećali da ćete se potruditi da se kamate na kredite smanje i da budu ujednačene u svim državama članicama. zanima me povjereniče u okviru fleksibilnosti koju predlažete koje ćete mehanizme upravljanja uspostaviti kako bi osigurali da zajednička poljoprivredna politika doista ostane i dalje zajednička poljoprivredna politika europske unije? hvala lijepo. E, Hvala. Gospodine povjereniče, prije kratko vremena govorili smo o izvješću revizorskog suda koji se tiče perioda 2005-2013. godine. E, tada još niste bili odgovorni za europsku poljoprivredu, no rezultati tog izvješća E, pokazuju dvije negativne tendencije. Prvo, nestajanje e, selskih gospodarstava i gospodarstava. E, prosječno tisuću god, mjesečno radi se o familijanim gospodarstvima, imamo i taj problem starenja. 80% poljoprivrednika u Europi imaju više od 45 godina. Ako uzmemo u obzir ta dva procesa i ako se to nastavi onda ćemo e, dovesti u pitanje i u opasnost e, prehrambenu sigurnost u Europi. Ne mislite gospodine povjereniče da se ZPP treba usprotiviti takvim tendencijama? nije li e, ZPP danas nedovoljna? Evo, to je način za koheziju također. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja sam također pročitao e, ovo izvješće i na stranici 14. mislim da bi svi bili zaprepašteni ovim grafikonom koji pokazuje razlike između e, prosječnih e, prihoda poljoprivrednika u državama članicama sa prosječnim prihodima industrijalaca i mislim da e, ovdje zaista postoje ogromne razlike na koje trebamo obratiti pažnju a to je ogroman problem ako to ne budemo riješili onda nećemo nikako poticati mlade ljude da se bave poljoprivredom nećemo uspjeti ostvariti tu generacijsku obnovu e, poljoprivrednici neće htjeti raditi na poljoprivrednim gospodarstvima i nećemo uspjeti spasiti ruralna područja koja ovise o poljoprivredi. Dakle, moraju poljoprivrednici dobivati bolju cijenu za svoje proizvode, također moramo usmjeriti potpore na poljoprivrednike kojima je potpora najpotrebnija. E, e, i e, ovdje također se predlaže granica između 60 i 100 tisuća eura. To stoji u dokumentu koji je objavljen danas i mislimo da ta gornja granica mora postojati kako bi postojala jednakost i pravednost. Jer to je ono što treba biti srž ZPP-a. Zato vas, gospodine povjereniče, pitam hoćete li uvesti pravednost i jednakost u ZPP jer za sad e, vrlo mali broj poljoprivrednika dobiva ogromne potpore na uštrb e, većeg broja malih poljoprivrednika. Hvala najljepša gospodine e, predsjedavajući. Gospodine povjereniče, mislim da je ovo dobra komunikacija Radi se o zanimljivom tekstu u kojem imamo dobru ideju e, politike koja će se temeljiti na rezultatima. Zašto mislim da je to važno? Zato što sada imamo e, politiku koja se temelji na e, mjerama gdje primjenjujemo jedno te isto rješenje koje ne odgovara nikome. Europska unija je, se sastoji od različitih država članica sa svojim specifičnostima i iskreno se nadam da ćete moći postići E, pronalaženje novog sustava koji će e, odgovarati potrebama država članica i u kojima ćete imati mjere koje su prilagođene potrebama tih država članica. E, moramo imati također i sustav koji će više nagrađivati, a ne kažnjavati, o tome smo malo čas govorili. I želim postaviti jedno pitanje, na koji način se uzima u obzir iskustvo ili znanje poljoprivrednika, na koji način e, njima predajemo odgovornost za postizanje ciljeva, a ne da im namećemo e, programe na nacionalnoj e, razini ili europskoj razini. Poljoprivrednici su ti koji trebaju govoriti kakve mjere su im potrebne jer su oni u najboljoj situaciji za to. Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, ZPP je napravila dosta žrtava u ovih posljednjih nekoliko godina. Ovdje mislim na sva obiteljska gospodarstva koja su e, propala. Mislim također i na sve prepreke na koje nailaze poljoprivrednici. Ja imam dva pitanja. Najprije dobrobit životinja. Vi ste rekli da je to uvršteno u izvješće. Da, rekli ste da je to se pojavljuje sedam puta u komunikaciji. Slažem se s tim, ali možda niste dobro pročitali ovu komunikaciju ili e, možda ne poznajete dovoljno dobro ovu temu. Jer ako izuzmete iz naslova i sažetka dobrobit životinja, onda ćete vidjeti da se dobrobit životinja spominje samo dva puta i to u jednoj te istoj rečenici. A naši građani traže da učinimo više po pitanju dobrobiti životinja. Kada ćete vi to učiniti? Vi zapravo se ne dotičete tog pitanja. Ne govorite ni o potporama koje su povezane uz mjere za dobrobit životinja. Vi govorite o pristupu koji bi trebao biti održiv, ali ja iskreno ne vjerujem da je to ono o čemu se govori u ovom prijedlogu komunikacije. Hvala gospođa Dele. Gospodine povjereniče, Govorili ste nam o pojednostavljenju, o modernizaciji, prelazimo na s obveze rezultata na obvezu truda i to poštujemo. Ali postoji ovdje i e, govor o smanjenju proračuna. Kažete da e, države članice moraju definirati instrumente i politike i mislim da je to određeni rizik koji sada preuzimamo na Europskoj uniji, naročito što se tiče postavljanja naših okolišnih ciljeva. I mislim da će sve to dovesti do veće fragmentiranosti unutarnjeg tržišta. Mi smo, gospodine povjereniče, očekivali od vas instrumente za upravljanje krizama, rizicima. E, mi smo izglasali u parlamentu izvješća, imamo i zaključke e, radne skupine, a zapravo niste nam predstavili ništa glede godišnjeg proračuna ZPP-a. Imali smo veće ambicije za poljoprivredu i buduću e, zajedničku poljoprivrednu politiku. Naši poljoprivrednici više ne žele samo manje kozmetičke izmjene i žele zadržati politiku koja će istinski biti integrirana i zajednička. Bez ZPP-a ne bismo imali poljoprivredu koja nam pruža e, hranu koja je kvalitetna i zdrava za naše građane. Zato sam doista razočarana zbog manjka vizije o budućnosti e, ZPP-a, ali možete računati na naš doprinos. U svakom slučaju na moj vlastiti možete. Hvala. Gospodin Java. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Da, ovo je dosta zanimljiv pristup, e, dakle veća fleksibilnost za poljoprivrednike, mjere koje se temelje ciljevima i tako dalje, sve je to u redu, ali imam dva komentara. Najprije trebamo imati prilagođene i učinkovite mjere kojima ćemo smanjiti birokraciju a istovremeno dati manevarski prostor državama članicama. Vi što se tiče ozelenjivanja kažete da se trebamo usredotočiti na rezultate, ali ne smijemo zaboraviti na drugi stup, a okolišne mjere su dio tog drugog stupa. I što će se desiti ako se e, ne ispune ti ciljevi? Postoje li sankcije predviđene za poljoprivrednike ili države članice? A što se tiče pravednosti, evo kažete da radite na boljoj preraspodjeli potpora. No možda bismo na samom početku trebali razmišljati o specifičnostima i različitostima država članica u Europskoj uniji. Neke regije dobivaju e, pomoć za 55 hektara, neke za manje. Tu postoje ogromne e, razlike između država članica. Mi smo vam naravno spremni pomoći kako bismo poboljšali ovaj dokument i slažem se s mojim prethodnicima koji su rekli da ćemo vam pomoći tako što ćemo dostaviti na tisuće amandmana i što ćemo e, aktivno surađivati sa vama. Hvala. Gospođa Šajn. Eh, Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam na ovom prijedlogu, gospodine povjereniče. Znajte da se mi svakako nikad ne slažemo s onim što nam se predlaže. Mislim da ste već eh, navikli na to. E, znamo da mora poljoprivreda se baviti i okolišnim pitanjima, pitanjima dobrobiti životinja, pitanjima bioraznolikosti, ali to je u nadležnosti država članica. Mi bismo htjeli vidjeti što vi konkretno ovdje predlažete. 80% e, pomoći ide u ruke 20% poljoprivrednika. To je problem koji moramo riješiti. Vi govorite o plafonu od 60 do 100 e, milijuna milijuna eura, ali kad imate multinacionalne tvrtke koje posjeduje e, na milijune hektara, oni će ipak uspjeti ispuniti te uvjete kako bi dobili e, potporu. Gospodine Hers. Zahvaljujem. Gospodine povjereniče, što se tiče subsidijarnosti, e, kada govorimo o ključnim odlukama, mislimo da tu dajemo preveliku e, moć državama članicama. Na koji način to sve uskladiti sa sva tri stupa? Kako možemo otvoriti put ka dodatnim e, financiranjima, a izbjeći zamku nacionalizacije E, poljoprivredne politike. Države članice će sada imati više odgovornosti, i moraju raditi na e, odgovoran i transparentan način, ali ako se ne postignu ciljevi, tko će biti odgovoran za to? Države ili poljoprivrednici? I tko će biti kažnjen, sankcioniran? Države članice, poljoprivrednici ili pa komisija? i ako želite kažnjavati države članice, na koji način ćete to učiniti? Hoćete li ukinuti e, financiranja ili ćete ukinuti plaćanja za poljoprivrednike? Možete li nam to objasniti? I reći nam nešto više o toj preraspodjeli plaćanja. Nakon što smo pročitali nešto više o ograničenju izravnih plaćanja, degresivnih plaćanja, zanima me na koji način će to sve biti preraspodijeljeno između koga? Između država članica ili unutar jedne te iste države članice. Meni je to sve dosta zbunjujuće. Vi ste govorili i o migracijama. Sasvim je jasno da se mi svi suočavamo sa demokratskim izazovom, ali novac koji ulažemo u poljoprivrednu politiku e, se ne može koristiti za migracije. E, za to postoje e, drugi fondovi i mislimo da se ovaj novac za poljoprivredu ne bi trebao izdvajati za to. Gospodin Kalinovski, hvala. Gospodine povjereniče, često čujemo o tome da će u budućem proračunskom razdoblju biti uvršten e, dodatni uvjet za raspodjelu sredstava iz europskog proračuna. Ne znam kako možemo e, zamisliti tu situaciju u kojoj bi to bilo na uštrb poljoprivrednika. E, na primjer zbog neke države članice koja prekrši europske odredbe. Ja se nadam da se vi slažete <laughs> sa mnom i ako netko bude dao tu ideju da se s njom nećete složiti. Drugo, države članice trenutačno raspolažu s određenom dozom fleksibilnosti, uključujući i za E, korištenje financijskih sredstava i preraspodjelu sredstava između prvog i drugog stupa, naravno po određenim e, specifičnim e, uvjetima koji mogu biti regionalni ili lokalni. Zanima me koje je vaše mišljenje o tom pitanju i naravno s nestrpljenjem očekujemo vaše buduće zakonodavne prijedloge. Eh, muchas gracias, presidente, señor comisario. Tengo que decirle Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, ova komunikacija sadrži zanimljive predloge, to je nedvojbeno i mislim da se dosta toga dosta teksta posvetilo proizvodnje. Ali mene zanima ova subsidijarnost o kojoj govorite i ti jasni ciljevi za države članice. Tu postoje različite dvojbe. Najprije me zanima kakav će to utjecaj imati na unutarnje tržište, jer postoje e, zajednička pravila za sve države članice, ali isto tako i velike razlike među njima. I također što je s mogućnosti sufinanciranja što će s tim biti u budućnosti. A što se tiče ove subsidijarnosti o kojoj ste malo čas e, dakle, govorili, ja mislim da smo onda trebali uvesti i izmjene u instrumente koje imamo na tržištu E, ne možemo s jedne strane mijenjati sve što se tiče subsidijarnosti, a ne mijenjati te tržišne instrumente. Znamo da su to instrumenti koji nam služe za jamčenje pravednog tržišnog natjecanja, ali u uredbi Omnibus su postojali određeni prijedlozi za izmene tih instrumenta. I zanima me, hoćete li vi obraniti, braniti proračun ZPP-a u komisiji ili ne? Naravno, vi ćete nam sada reći da moramo izistirati E, kod e, naše vlade da se ZPP još više financira. Ali u svakom slučaju mislim da ste i vi ti koji trebate biti zaduženi za to da se proračun za ZPP ne smanjuje. Također, je li moguće dobiti zakonodavni prijedlog u šestom mjesecu kad e, još uvijek nije usvojen financijski okvir za naredno programsko razdoblje. Ne znam kako je to moguće onda da nam predstavite zakonodavni prijedlog do šestog mjeseca i bojim se da ćemo se suočiti sa istim problemima kao i kada smo govorili o financiranju ekološke proizvodnje o kojoj se govorilo jedne godine, a to se financiralo tek tri godine kasnije. Gospodin Dantan, hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, hvala vam na ovoj komunikaciji. U ovoj komunikaciji možemo pronaći dio, e, dijelove koji su e, zanimljivi vi ste e, to uspoređivali također i sa okvirnom direktivom o vodi koja utvrđuje ciljeve, a e, državama članicama prepušta e, način postizanja tih ciljeva. No, mislim da je sasvim legitimno imati određene dvojbe, na primjer po pitanju sufinanciranja i provedbe. U posljednjem ZPP-u smo pripremili sjajne ideje, ali kada smo ih pokušali provesti u e, dijelo, kada su e, druge uprave se u to umješale i kada su zatražile da se određeni broj financijskih sredstava oduzme od ZPP-a i preda njima, onda smo shvatili da su naši predlozi bili neizvedivi. I ja se bojim da će tako biti i u ovom slučaju. I bojim se da ćemo izgubiti zajedničku poljoprivrednu politiku, da će e, ju zamijeniti okolišna politika koja će postati e, zajednička, a mislim da e, je važno da ova zajednička zajednička poljoprivredna politika ostane e, zajednička. I mislim da ovdje nedostaje jedan dio o onom što se radi drugdje u svijetu. Jer ako želimo razmisliti o našem zakonskom okviru, trebamo vidjeti što drugi rade na istim ovim pitanjima i e, vidjeti imamo li e, financijska sredstva za to. Također sam iznenađen što u ovom tekstu ne govorite o e, instrumentima potrebnim za upravljanje e, krizama i izlazak Velike Britanije iz Europske unije. U prijedlogu Omnibus smo imali slične prijedloge, a ovdje se toga ne dotičete. Hvala, gospođa Magines. Zahvaljujem. Mislim da trebamo pročitati nekoliko puta ovu komunikaciju kako bismo je zaista dobro shvatili. Ja sam je pročitala samo jednom. Što se tiče sadašnje strukture e, temeljnih plaćanja i plaćanja za ozelenjivanje, zanima me hoćete li vi to zadržati. Što se tiče komponente ozelenjivanja, države članice bi trebale moći odlučiti o tome. Na primjer, u Iskoj imamo konzervacijsku poljoprivredu sa velikim ulaganjima i manjim prinosima i zanima me hoćemo li to moći zadržati u e, budućnosti. Drugo, države članice koje imaju sada veću odgovornost, pa vi ste na nas prebacili tu odgovornost e, zato što se države članice često žale na komisiju, a komisija se e, žali da države članice imaju veću kontrolu i vi ste sada odlučili predati još više obveza državama članicama. Vidjet ćemo na koji način će to funkcionirati i hoće li države članice to zaista prihvatiti. I na koji način ćemo definirati stvarne aktivne poljoprivrednike. Već nam je teško definirati aktivne poljoprivrednike, još teže je definirati stvarne aktivne poljoprivrednike. I e, što se tiče poljoprivrednika koji već imaju visoke isplate, moramo e, naći način da zajemčimo da oni zaposle ne nekoga ili e, raspodjele e, te isplate među sobom a i trebamo se tu temeljiti na prosječnim isplatama. Gospodin Serado Santos. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Jako je lijepo čuti kako se komisija obvezuje i kako je predana bioekonomiji, kružnom, gospodarstvu, mladima zapošljavanju i općenito prilagođavanju poljoprivrede izazovima budućnosti. Ali pitanja upravljanje rizicima. Komisija mora biti u mogućnosti jamčiti da će voditi računa da tržišna, da, da, da tržišni poremećaj ne čine poljoprivredne proizvode neodrživima. Također nam je potrebno jasno, jasno stajalište kada je riječ o financiranju, sufinanciranju i izravnim e, plaćanjima. Čini se da to nije u konačnoj verziji ovog, ovog prijedloga. A koje je vaše mišljenje o tome, gospodine povjereniče? Što, što se tiče ruralnog razvoja, potrebno je više komplementarnosti sa drugim europskim politikama. E, I trebalo bi optimizirati fondove za mlade. Govorili smo i o mehanizmima koji bi mehanizmima za održavanje ruralnih područja, pa bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi to moglo funkcionirati. Hvala lijepo. Jako je lijepo vidjeti punu dvoranu. E, rekli ste da su akcije vezane za konvergenciju i ograničavanje gornjih iznosa već ovdje. Sa povjerenikom Kulisis razgovarali smo o zaštiti poljoprivrednih gospodarstava, o okolišnoj poljoprivredi i potpori. Ako je ovaj vaš prijedlog prođe, ovakav kakav jest, što spriječava nacionalne vlade da e, da ne doprinose ostvarivanju ove politike, jer to je bio slučaj u prošlosti, osobito je to bilo slučaj u Irskoj. Naime, što se dogodilo? Došlo je do toga da su patile male poljoprivredna gospodarstva, iako je cilj bio pomoći i malim poljoprivrednim gospodarstvima i okolišnoj poljoprivredi i tako dalje. Do 2020. godine dogodit će se da će neki poljoprivrednici dobiti 7000 eura po hektaru, a drugi 1600 eura po hektaru. Dakle, po ovome što vi predlažete, to je upravo ono što se može dogoditi. Što će spriječiti vas da se to ponovno dogodi? Dakle, kada je riječ o točnosti, kada je riječ o čitanju dokumenata, vi ste ovdje rekli, a i u odboru KONT, da da su plećanja takva kakva jesu zato što se temelje na zemljištu, na zemlji. To nije točno, osim za one zemlje u kojima postoje paušalno plaćanje, a to je, a u Irskoj situacija nije ista. Dakle, ovo što govorite je netočno. Dakle, hoće li ovo plaćanje ostati, e, e, dakle, plaćanja za ozelenjivanje ostati u prvom stupu ili ćemo to mijenjati? U protivnom će doći do pobuna, ja sam siguran, uvjeravam vas da će u Irskoj biti pobuna. Ja vas uvjeravam e, da naša dvorana, inače naša sala, inače e, nije tako puna. Ja, ja... Ehm, Gospodin Dorfman, hvala lijepo e, povjereniče, jako zanimljivih elemenata ima u vašem, u vašem prijedlogu, jako je važno smanjiti birokraciju. Krećemo jednim novim putem, predlažete jedan novi pristup. Kada je riječ o okolišnim mjerama, njih treba ponovno osmisliti, to je jako dobro. Vi ovdje iznosite nekoliko prijedloga. Moj kolega Des vam može reći da smo mi već iznijeli prijedloge u tom smislu prije sedam godina, ali nije veliki napredak ostvaren. Tako da se nadam da će ovoga puta to biti drukčije. Govorili ste i o proizvođačkim organizacijama. Nadam se da će i one odigrati veliku ulogu u novoj reformi ZPP-a. I moram reći da ono što mi nedostaje su, su nove metode izračuna premija a, u prvom stupu i kao što su rekli prethodnici, premije se plaćaju u Italiji e, temeljem e, podataka iz prošlosti, dakle podataka od prije recimo 10 godina. Dakle, 2027. godine dvadeset sedam godine vršit će se plaćanje temeljem podataka koji su iz 2017. godine i to je veoma problematično. Dakle, smatram da bi trebalo ovaj problem riješiti i trebamo osigurati konvergenciju unutar samih država članica, a ne samo između država članica. Monsieur le commissaire, vous êtes un petit cachotier. Gospodin Ferrao, Gospodine povjereniče, prije tjedan dana vi zapravo skrivate stvari. Evo u ovoj, a, ovom dokumentu nedostaje točka 4.2. Vi o točki 4.2 niste uopće govorili. A meni se čini da je to najvažnija točka. A zašto o tome niste govorili? Zato što je to točka koja ima najviše političke narave. Vi danas predlažete poboljšanje ZPP-a e, sa um, lokalnim razvojem koji je prilagođen dolaskom migranata. Evo, to je, vaš, to je vaš uspjeh za novi ZPP. To je formula. Ja mislim da je to skandalozno. Želite zamijeniti poljoprivrednike koji, se, odaju samoubojstvu migrantima. Gospodine povjereniče, Mislim da vi djelujete potpuno suprotno od onoga što ljudi žele. Vi uvodite politikanstvo u, europsku u evropsku poljoprivredu. Mi ne želimo migrante, a osobito ne želimo migrante u ruralnim područjima. No ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Nekow. E, imat ćemo mi još jako puno posla u poljoprivredi. Sljedeći govornik. Hvala lijepo. Vaša komunikacija pruža smjernice koje će europskim poljoprivrednicima dati malo prostora, ali postoji različiti ovog dokumenta. Ranija verzija ove komunikacije kaže, citiram, ZPP bi trebao nastaviti smanjivati razlike u stopama prosječne naknade, to je pomoći u državama članicama. Sadašnji tekst kaže sljedeće, ZPP bi trebao smanjiti razlike između država članica kad je riječ o potpori. Dakle, ne radi se samo o gramatičkoj nijansi. Mene ova izmjena zabrinjava. Ja smatram da bi svi poljoprivrednici u Europskoj uniji trebali dobiti jednake iznose u okviru sljedećeg ZPP-a. Svi smo mi na jedinstvenom tržištu svi moramo poštovati isto zakonodavstvo i smatram da bi bilo nepravedno ne poduprijeti i ne pomoći onim državama članicama koje su se a, pridružile Europskoj uniji 2004., 2001. i 2013. godine. Možete li, gospodine povjereniče, osigurati jednako financiranje za sve države članice? Hvala lijepo. Sljedeća govornica, gospodina Hojbuh. Gospodine povjereniče, e, vi kažete da želite usvojiti novi pristup e, za ZPP, želite, e, želite definirati nove ciljeve i pomoći državama članicama da se organiziraju kako bi te ciljeve ostvarili. Vi kažete da ste uvijek se bavili ciljevima i da se njih uvijek trebalo definirati. Da, definirati ciljeve, jasno, to se treba činiti, ali postići ciljeve je jedna potpuno druga stvar. U ovoj u ovom momentu države članice mogu odrediti programe koje će slijediti vezano za recimo ozelenjivanje. Razgovarala sam sa državama članicama. Imamo puno problema, imamo klimatskih problema, okolišnih problema, probleme biološke raznolikosti, nestanka kukaca. Dakle, ne možemo, to su velike probleme i ne možemo sve prepustiti procjeni i djelovanju država članica. Dakle, to neće funkcionirati. Dakle, funkcionirat će samo ako definiramo vrlo jasne ciljeve, ako imamo jasne pokazatelje i ako imamo jasan sustav praćenja i sustav sankcija koji funkcionira. imam dojam da u konačnici nećemo dobiti nikakvu reformu s obzirom na put kojim je sve ovo krenulo. Gospodin Bren. Hvala. Pred sjedatelju predsjedniče i ja se ispričavam povjereniče zato što sam došao kasno i propustio vaš govor, ali moram se ispričati i bio sam dva kata iznad i predsjedao sam sastanak o agrošumarstvu. Dakle, vi znate da je to područje gdje zapravo drveće ubac, miješamo sa, poljoprivredom i agrošumarstvo je nešto što nam može donijeti puno pozitivnih, puno pozitivnih stvari zato što jako puno apsorbira o ovo područje CO2, jako je dobro za kvalitetu hrane, jako je dobro za apsorbiranje vode. I ovdje je jedno izvješće koje je financirala Europska unija, to je izvješće koje nosi naziv Agroforestry for Europe, odnosno agrošumarstvo za Europu i ovdje imate 50 primjera, dobrih primjera i dobrih rezultata koje je agrošumarstvo dalo poljoprivredi. E, pri govori se ono što se sada događa u zajedničkoj poljoprivrednoj politici čini se da je jako dobro za agrošumarstvo. Ima dobrih mjera i pozivam vas na pivo na Guinness da sami vidite kako je ječam koji se proizvodi u okviru agrošumarstva kvalitetniji od ječma i ukusniji od ječma koji se proizvodi u konvencionalnoj poljoprivredi. Hvala lijepo. Rado bismo organizirali ovakav sastanak. Gospodin Buda, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, e, gospodine povjereniče, Zahvaljujemo na dokumentu e, koji ste nam e, prezentirali i zahvaljujemo na potpori koju pružate poljoprivrednicima. Sa velikom pažnjom sam slušao ono što ste govorili o izravnim plaćanjima. Rekli ste da izravna plaćanja predstavljaju neku vrstu sigurnosne mreže za poljoprivrednike. Biste li nam mogli dati malo više detalja o izravnim plaćanjima a, Uh, u, pogledu država članica i u okviru uh, onoga što je gospodin Juncker govorio o jednakosti između sjevera i juga, istoka i zapada. Uh, ZPP bi trebao smanjiti razlike i jaz. Bi li trebao ili mora smanjiti jaz i razlike između ovih između država. Jer ono što me brine jeste linearnost izravnih plaćanja između zapada i istoka u Europskoj uniji. A opet radi se o identičnom tržištu. Bez obzira jesu li izravna plaćanja ograničena ili ne, jako je važno da poljoprivrednici da poljoprivrednici imaju dakle ista plaćanja, da svi podliježu istim uvjetima zato što su svi dio istog jedinstvenog tržišta. Ako dopuštate imam ja jedno pitanje. Prije svega što se tiče zajedničkih ciljeva Europske unije, države članice će pripremiti realizaciju strategija. Oni su te koje trebaju realizirati ciljeve. A ovu strategiju treba Europska komisija tek potvrditi. Kako u ovom slučaju sačuvati kriterija? Hoće li biti uputa za ovaj strateški plan? ili ćemo očekivati e, zapravo očekujemo da se komisija još podrobnije e, pozabavi ovim pitanjima. Gospodine povjereniče, premalo smo razgovarali o tržištu, premalo smo razgovarali o stabilizaciji, o krizi i o prihodima. Mislim da o tome ne razgovaramo dovoljno, to je moje mišljenje. A što se tiče uvjetovanosti, odnosno vanjske uvjetovanosti, koja ima utjecaja na ZPP. Naime, ovaj ZPP o kojemu govorimo primjenjivat će se od 2021. godine, dakle imamo još nekoliko godina dotad. U međuvremenu je na snazi Omnibus. A Omnibus mi mogao pojednostaviti neke stvari, naravno za poljoprivrednike i e, mogao bi e, olakšati primjenu e, te zajedničke, nove zajedničke poljoprivredne politike. Drage kolege, svi smo rekli da želimo snažnu zajedničku poljoprivrednu politiku. Znamo da ZPP nije samo novac. Budimo iskreni. Kako ćemo E, kako ćemo riješiti problem izlaska Velike Britanije? Kako ćemo tu rupu popuniti? Odakle će doći ta sredstva? To su pitanja, to su novi izazovi. Možemo zamisliti da će recimo kohezijska politika financirati te nove izazove. Ali ta zajednička politika kada kažemo zajednička, to ne znači samo evropski novac. Mi imamo i tržište. Ima jako puno stvari koje se trebaju definirati i uspostaviti na zajednički način i na europskoj razini. Dakle, postavlja se pitanje, možemo li tu rupu koju će ostaviti Brexit napuniti nacionalnim sredstvima? a ne financiranjem Europske unije. Dakle, sredstvima koje dolaze iz država članica. I to samo da bismo zatvorili tu rupu koju će stvoriti Brexit, a sve u cilju održavanja, održanja ravnoteže. I naravno ne dolazi u obzir da bogate zemlje više daju. Ja sam svjestan da ovo nije jako popularna, popularna strategija, ali trebamo biti otvoreni i iskreni. Nitko ne misli da će države članice ili vijeće povećati proračun Europske unije za, za poljoprivredu. Evo ispričavam se što sam uzeo riječ, ali ponekad treba, ponekad treba postaviti i teška pitanja. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na svim pitanjima i doprinosima. Prije svega, ja u svakom slučaju u objavi ove komunikacije se želim pozabaviti i učinkom što se tiče proračuna i svim mjerama. U ovom trenutku vam ne mogu dati više informacija vezano uz to. Mnogi su govorili o tome i pitali što ćemo napraviti e, kako bismo riješili ovu proračunsku situaciju nakon Brexita. Znači, imat ćemo znači, e, što se tiče direktnih doprinosa 12 milijardi godišnje. Imamo znači isto tako i E, također e, dodatna, e, dodatne doprinose. Isto tako imamo i možda novi novac u okviru različitih sustava od država članica. Isto tako imamo isto tako i neke prijedloge koje se mogu implementirati, a E, nakon toga, ako ne uspijemo riješiti, onda ćemo morati smanjivati troškove. Ja sam već to govorio poljoprivrednicima e, i svima oni koji žele slučati da je ovo realnost. To će se e, ponavljati i dalje. No, ono što je važno je da imamo dobro financiranu ZPP možemo reći, tijekom e, posljednjih šest mjeseci u komisiji radimo upravo to. Gospodine De Castro i drugi su govorili o upravljanju rizicima. To je izuzetno važno. Moramo e, nastaviti e, ono što je već upisano u uredbu e, Omnibu što se tiče stabilizacije prihoda. Imamo instrumente koji trebaju biti atraktivni. Isto tako možemo imati i jačanje znači nadležnosti ovih e, poljoprivrednih organizacija te isto tako imamo i povoznice što se tiče e, prava tržišnog natjecanja. Moramo se isto tako više usredotočiti na osiguranje, jamstva kako bi se poljoprivrednice, poljoprivrednici e, odmah u realnom vremenu mogli uhvatiti u koštac sa krizom. Hvala vam na onome što ste rekli vezano uz vašu podršku no, ne znamo što će se dogoditi sa znači, e, ovom rezervom, pričuvom za krize. Ne znamo koje će biti znači, e, buduće krize. No, u svakom slučaju slažem se sa svima kako bismo morali osigurati sredstva koja će rješavati krize u budućnosti što se tiče Italije, e, Španjolske, Portugala, prirodnih katastrofa, isto tako poplave u baltičkim zemljama, to je sve što traži našu solidarnost. I to svih dionika u poljoprivredi. Vidjeli smo da smo imali tu solidarnost, na primjer u Italiji tijekom potresa a što se tiče upravljanja krizima, bio sam u Polju, Portugalu nedavno i dva dana je kišilo, pa onda sad ja ne diktiram vrijeme, ali ne znam e, gdje točno pada kiša u Portugalu, no u svakom slučaju znam da je to veliki problem, nedostatak kiše. ali koliko sam čuo rekli ste da šest mjeseci nije kišilo, a u svakom slučaju je kišilo kad sam ja bio u Portugalu. A što se tiče unutarnjeg tržišta, tržišnog natjecanja i e, strategija, to je nešto što je izuzetno važno imat ćemo znači zajedničku zajedničku poljoprivrednu politiku. A što se tiče konvergencije, to je proračunsko pitanje što budemo imali više proračunskih sredstava, onda ćemo se više moći i ovaj usredotočiti na konvergenciju. No države članice će odlučiti e, što se tiče proračuna toj prvoj instanci. No, u svakom slučaju za ono što vi predlažete bit će potrebno dosta novaca. Vidjet ćemo kako ćemo to moći postići u državama članice. Gospodin Petre e, su govorili Gospođa Petir je govorila o znači, podršci mladim farmerima. Mi ćemo u svakom slučaju pokušati pokušati znači dati dodatna sredstva kako bismo imali tu obnovu generacija u ruralnim područjima. Znači imamo znači one ljude koji su dostigli e, mirovinu, isto tako ih moramo poticati da prepuste mjesto drugima. A što se tiče novog sustava koji su, e, ste tražili da vam objasnim, neki možda nisu dobro razumjeli e, novi sustav će tražiti od država članica i e, regija da znači procijene kako bi identificirali potrebe, zatim isto tako e, definiranje ciljeva i nakon toga ćemo imati i ostvarenje rezultata. To će biti u temeljnom aktu, imat ćemo znači te kriterije u temeljnom aktu, a mi ćemo isto tako i uključiti e, podrške koje će biti odvojene od proizvodnje za poljoprivrednike. A isto tako što se tiče ovog e, plana e, ZPP-a, e, to će analizirati komisija kako bismo vidjeli da je sve u skladu, znači i ciljevi i načini postizanja rezultata. Ono što je važno, isto tako koherencija i dodjela samih sredstava. To je nešto što je izuzetno važno. Evo, ono što želimo tu napraviti, da dobijemo isto tako više inputa i od poljoprivrednika, od država članica, kako bismo također i ostvariti ili više fleksibilnosti u okviru ovog načela subsidijarnosti. Da, e, države članice trebaju reći koje su to e, stvari koje oni žele napraviti. Da, e, u Njemačkoj imamo 16 lendera, znam koje su to šeškoća s kojima se susrećete. Gospodin Schmidt, e, federalni ministar, se također treba baviti e, svakodnevno tim različitim e, pravilima na nivou 16 lendera. To će biti teško u ostvarenju ovog strateškog plana koji će se onda podastriti na analizu i odobrenje Europskoj komisiji. Slična je situacija u drugim državama članicama što se tiče ozelenjavanja. Mi ćemo e, novim sustavom postići e, ostvarenje ciljeva na području borbe protiv klimatskih promjena te zaštite okoliša. Imamo e, različite uvjetovanosti dobre prakse, uvjetovanje i unakrsnost. A što se tiče znači ovog e, temeljnog zemljišta, to je nešto što u svakom slučaju moramo imati u obzir. Države članice će pojednostaviti specifične e, uvjete, definirati e, specifične uvjete koji će biti onda prilagođene poljoprivrednicima. Imaćemo isto tako i određene zahtjeve za izravna plaćanja i isto tako ćemo imati i smanjenje administrativnog opterećenja za poljoprivrednike poljoprivrednike ono što je važno je da smanjimo i taj strah od tih inspekcija mi ćemo koristiti tehnologiju kako bismo bili učinkovitiji a nećemo koristiti e, tehnologiju kako bismo onda e, na neki način e, kontrolirati kontrolirali poljoprivrednike ono što je izuzetno važno da racionaliziramo te kontrole na e, razini država članica na regionalnoj razini, znači s 1, 5% na 1%. Isto tako želimo i više razine ambicija i na području e, klime i na području okoliša. Mi ćemo tražiti od država članica e, da to sve unesu u svoje strateške planove i to će odobravati komisija. Radi se o mjerama koje odlučuju, o kojima se odlučuje u Briselu. Naravno moramo e, bolje upravljati, isto tako moramo uključiti u obzir i e, upravljanje samim zemljištem, biodiverzitet i tako dalje. Trebamo vidjeti na koji način različiti znači područja politike, kako ćemo stvariti ciljeve na svim tim područjima. Gospodin Kužming je govorio o nekim mogućnostima preseljenja novaca iz kohezijske politike u poljoprivredu. Ja to mogu e, pozdraviti. To su veliki e, fondovi Europske unije. Ja se ne protivim tome ako želite to e, predložiti. Naravno, neke države članice se neće time složiti, a neke će imati e, koristi od toga. Isto tako pravedna raspodjela plaćanja, mnogi su o tome govorili. Govorim ovdje razmišljamo o indikatorima, trebamo vidjeti kuda idemo, znači što se tiče ove ograničavanja, gornjih ograničavanja plaćanja, isto tako mogućanja uvođenja degresivnih plaćanja i tako dalje. To je nešto čemu će odlučiti su zakonodavci. A što se tiče ovih pitanja unutarnje vanjske konvergencije, o tome će se odlučiti također i na temelju samog proračuna. Gospodin Bazek je govorio o dobrobiti životinja. Ono što je važno da sad govorimo u okviru poljoprivredne politike, da je to pitanje kojim se poljoprivredna politika treba baviti. To je i itekako napredak. A želim reći da svi Ciljevi će biti definirani na europskoj razini. Svi planovi trebaju biti odobreni od strane e, Europske komisije. Želim e, e, biti siguran da ste time umireni. Nije tu sad nikakva na planu renacionalizacija ZPP-a. Slažem se sa gospodinom Jarom da trebamo paziti na ovo pretjerano reguliranje. Svi moramo paziti. Vi u vašoj zemlji moramo aktivnije u tome sudjelovati u budućnosti kako bismo osigurali osigurali da sva ta birokracija e, bude prije svega u korist e, farmera i da, time upravljamo učinkovitije. To možemo postići u okviru postavljanja e, ovih ciljeva. Što se tiče nepostižena ciljeva, trebamo isto tako osmisliti sustave sankcija vezano uz to. Ako E, znači e, nismo postigli znači u budućnosti ove ciljeve i rezultate koje smo si zacrtali, onda moramo u okviru svih ovih mjera isto tako osmisliti i na primjer e, privremenu suspenziju plaćanja i tako dalje. To je znači jedini način da se prisili države članice da implementiraju ono oko čega smo se to govorili. A što se tiče migracija, ne da sad tu imamo više novaca za migrante, nego na koji način u okviru europskog e, vanjskog investicijskog programa, znači na koji način poljoprivreda može igrati e, važniju ulogu. Ne znači da će u okviru proračuna za poljoprivredu u Europskoj uniji više novca ići u Afriku ili tako dalje, nego prije svega moramo vidjeti na koji način poljoprivreda može pomoći. Imamo analize, imamo isto tako strukture i onda možemo državama u okviru partnerstva pomoći kako bi se znači uhvatili u koštac o migracijama i nezakonitim migracijama. Evo, u politici se govori prije svega to. Mogu reći da je poljoprivreda podcijenjena što se tiče te uloge koje može igrati. Kad govorimo o ekonomskim aktivnostima imamo E, znači 60% tih aktivnosti u Africi e, koje su sadržane u poljoprivredi. Moramo e, imati u planu i na umu prije svega tu dodatnu vrijednost koju možemo pružiti Africi i vidjeti kako možemo pomoći Africi da nahrani svoje ljude da sama uzgaja svoje žitarice. A što se tiče ovih pitanja nepostizanja rezultata. E, znači, e, komisija će u tom smislu razgovarati sa državama članicama i to izravno. Države članice e, preuzimaju odgovornosti za regije što se tiče postizanja ciljeva. A što se tiče znači ovih eventualnih kretanja između prvog i drugog stupa, nismo u ovom smislu sad predvidjeli neka velika, neke velike promjene, ali možemo eventualno uzeti u obzir neke razloge što se tiče okoliša ili klime. Moramo u svakom slučaju zaštititi prirodne resurse za budućnost. A što se tiče subsidijarnosti i vašeg pitanja, nadam se da ste dobili odgovore na to, te da ste dobili dovoljna jamstva. Ja kad govorimo o e, sufinanciranju u okviru stupa 1, to je dosta e, e, kontroverzno, to je dio znači onoga o čemu se razmišljalo, neke države članice su tome razgovarale, ne spomenula, O tome se u svakom slučaju treba odručiti na novu država članica i u Europskom parlamentu. Kad pogledate e, e, brojke na stolu, onda ćemo vidjeti koji su net e, dobitnici, korisnici, a koji su oni koji su gubitnici. Isto tako, kad govorimo o prehrambenom lancu, moramo osmisliti nove instrumente. Imamo probleme, imamo ta pitanja vezana uz nepoštene tržišne prakse i tako dalje. To se sve treba uključiti u ovaj proces bolje regulacije i nadam se da ćemo se tome vratiti u 2018. godine kako bismo e, e, odgovorili bolje na sve ove potrebe što se tiče instrumenata za upravljanje krizom. Mi ćemo u svakom slučaju braniti proračun za ZPP Vidjet ćemo što možemo napraviti u odnosu na druge povjerenike, no u svakom slučaju što se tiče ovo popunjavanje rupe nakon e, Brexita, u svakom slučaju ćemo vidjeti kako ćemo to napraviti. Gospodin Donta, govorili ste o takozvanom inter-service i znači tom procesu među službama, konzultacijama i tako dalje. U okviru komisije i u institucijama mogu reći da poljoprivreda je uvijek e, bio, bila dio rasprava u više glavnih uprava. Mi Znači kad govorimo o rizicima e, i upravljanju rizicima i tako dalje, onda konzultiramo i druge e, uprave trebate u svakom slučaju pročitati to što piše u samoj komunikaciji. Napravili smo dobar posao na području omnibusa što se tiče izravnih plaćanja, isto tako i na e, području upravljanja rizici. Konzervacijska poljoprivreda je e, veoma važna i naravno radi se o novom sustavu koji daje mogućnost državama članicama da prijedloge koje mi dajemo o inovacijama primjene kao opcije i da na taj način postignu okolišne ciljeve. Također imamo i e, druge planove za nutrijente koji će omogućiti državama članicama veću fleksibilnost. Komisija želi naravno da se postignu ciljevi i da se ti ciljevi na praktičan način primjene bez pretjeranog zakonodavstva. Mislim da je to inovativan način. Temeljimo se na najboljim praksama u državama članicama i znamo da ne postoji jedinstveno rješenje za sve koje može funkcionirati zato smo predali određeni manevarski prostor državama članicama i e, regijama e, mi smo zato državama članicama predali tu nadležnost a što se tiče definicije aktivnih poljoprivrednika, na državama članicama je definiraju aktivne poljoprivrednike. To su ljudi koji e, rade na poljoprivrednim zemljištima i koji koriste ta poljoprivredna zemljišta kako bi od njih živjeli i e, to je ono što e, predstavlja definiciju aktivnog poljoprivrednika, a to se naravno odnosi i na mlade poljoprivrednike. Govorio sam o gornjim granicama, Ako imamo obvezatne mjere za gornje granice, to je ono što je e, suzakodavac e, odlučio, onda će Europska komisija moći to nadgledati i e, zajemčiti da se sve odvija sukladno s planovima. Vi ste govorili i o određenim dodatnim naknadama. To je komplicirano pitanje, one se moraju dodatno e, razmotriti u kontekstu agende za pravednu raspodjelu plaćanja. Što se tiče organizacija po proizvođača, mi e, dajemo potporu zadrugama, proizvođačkim organizacijama kako bi im pomogli da se e, bave svim pitanjima vezanim uz pregovore a e, još netko je spomenuo E, preraspodjelu e, plaćanja. Mi smo rekli da to želimo postići kroz novo zakonodavstvo i vidjeti na koji način će komisija onda to zaista primjenjivati. Ja vam ne mogu točno odgovoriti na ovo pitanje, ne znam kakav će biti proračun na, utjecaj na proračun, ali ja sam za to da se novac e, preraspodijeli poljoprivrednicima, da ide u ruke poljoprivrednika, a ne investitora. Zato poljoprivrednici trebaju biti prvi korisnici ove preraspodjele. Postoje sada sustavi koji su dobrovoljni na kojima se možemo temeljiti kako bismo uspostavili nova pravila za budućnost. Žao mi je što gospodin Ferrand nije tu, jer je on dao komentar o tome da želim zamijeniti ljude koji su počinili samoubojstvo migrantima mislim da e, to pitanje zaslužuje samo prezir, a ne e, odgovor na njega. E, ja sam sam uključen u financiranje obitelji čiji su članovi počinili samo ubojstvo, a koji su bili poljoprivrednici, zato ne želim odgovoriti na takvo pitanje. Gospođa Hüberg je pitala na koji način ćemo se zacrtati ciljeve i kako ćemo imati pokazatelje. Zapravo ovo je test za postizanje naših ciljeva. Mi još uvijek radimo na indikatorima, odnosno pokazateljima pokazateljima uspješnosti. Države članice se o tome moraju dogovoriti i provoditi ih zajedno sa komisijom. Imamo određene kriterije o kojima je govorio gospodin predsjedavajući, ali sve to je još uvijek u tijeku. Kada budemo imali zakonodavni prijedlog, o tome ću moći dati više detalja. Ali e, okolišne nevladine organizacije s nama sudjeluju zajedno sa organizacijama poljoprivrednika na izradi ovih pokazatelja. I mislim da je ovo prvi put e, kada smo uspjeli ostvariti ovakvu suradnju između dionika e, koji se tiču poljoprivrednog sektora i onih koji se tiču okolišnog sektora poljoprivrednici se nalaze na terenu i oni su prvi koji trebaju primijeniti okolišne mjere, prvi su koji e, koriste E, zemljišta i koji utječu na krajolik, te stoga im trebamo davati poticaje i za primjenu okolišnih mjera. Ali bitno im je e, isplatiti i financijska sredstva za ispunjavanje ovih ciljeva, jer ti ciljevi e, idu u korist svih nas. Pa je pravedno da oni budu nagrađeni na neki način što to rade. A što se tiče konvergentnosti, to je jako važno pitanje, ali istovremeno će biti i teško pitanje. Od uvijek je bilo teško i e, mi se stalno krećemo e, ka izjednačavanju plaćanja, to je naš cilj za budućnost. Ako imamo jednaku uniju i ako imamo jednake ciljeve, onda moramo ići u tom smjeru. Proračunski postupak će nam reći na koji način ćemo moći postupati u narednih sedam godina i kako ispunjavati naše ciljeve. Ako budemo e, dobili više financijskih sredstava za poljoprivrednu politiku iz Bugarske ili drugih zemalja, vjerojatno ćemo moći se kretati nešto brže u tom e, smjeru, ali e, neto doprinositelji su prvi koji kritiziraju e, politiku. Ja ne kažem da je ovo lako pitanje, rekao sam da je teško i ne možemo preko noći riješiti probleme. To je politički proces koji zahtjeva i političku raspravu, a vidjet ćemo koji će biti ishod te rasprave i dokle ćemo moći doći. Nama je potrebno imati jaku zajedničku poljoprivrednu politiku. To je ono što e, želimo svi zajedno postići. Hvala vam najljepša, gospodine predsjedavajući. Dałby Bóg, aby była to solidna i dobrze dofinansowana WPR. Da, potrebna nam je e, solidna zajednička poljoprivredna politika i mi smo svi za to. Dame i gospodo, e, komunikacija koju je predstavio povjerenik danas na ovom odboru za nas ima i politički značaj. Zato nam je drago što ste došli danas na ovaj izvanredni sastanak. Hvala vam, što ste, hvala vam što ste našli vremena da nam se pridružite i objasnite nam komunikaciju i odgovorite na pitanja. Mi ćemo se sada pozabaviti e, detaljnim razmatranjem i analizom ovog dokumenta. Ne znamo kojim e, ritmom će se kretati te predložene izmjene u Europi, hoće li to biti ujednačeno u svim državama članicama ili ne, hoćemo li usvojiti zakonodavni prijedlog prije 2019. godine ili ne, e, bilo bi dobro da to postignemo, a u svakom slučaju se slažemo s vama da trebamo promicati ZPP u našim raspravama s drugim zastupnicima i u raspravama sa e, našim e, predstavnicima vlade kako bismo imali što je bolji, e, što je moguće bolji kontekst za budući ZPP i usvajanje proračuna za ZPP. Dame i gospodo, ovim ćemo zaključiti današnji sastanak. Siguran sam da ćemo imati još priliku razgovarati o ovom pitanju sa povjerenikom za proračun i još ne znamo kada ćemo s njim razgovarati, vjerojatno prije blagdana, barem se nadamo, a mi ćemo e, se ponovno e, naći na sastanku u ponedjeljak u 3 sata. Hvala vam najljepša na sudjelovanju, hvala e, gospodinu povjereniku i njegovim suradnicima. Hvala eh, svim našim gostima, eh, predstavnicima Kopa i Kogeka, hvala predstavnicima drugih institucija, hvala svima na sudjelovanju.